Dear Dragi kolege, dobrodošli na sastanak. Trebamo usvojiti dnevni red. Sada bih e, prije nego što poželim, e, prije nego što pozdravim gospodina Marija Dragija, imam dvije informacije. 5. srpnja smo govorili o CRD2 i CRT e, trijalozima. Definirali smo radnu metodu vijeća i razliku između raznih kategorija stavaka, dakle političke, tehničke i na temelju toga dali smo mandat na tehničkoj razini da se pripremimo za novi trijalog 4.9. Imali smo i prvi EMI Refit za 4. srpnja, bilo je pozitivno. I razgovarali smo o kliničkim e, obvezama za sustave mirovina, o kliničkom režimu za financijske stranke i razmjena mišljenja o suspenziji kliničkih obveza. O tome će se nastaviti pregovarati. Sada bih e, pozdravio predsjednika Europske središnje banke Marija Dragija na drugom monetarnom dijalogu ove godine. koji slijedi nakon relevantne odluke upravljateljskog vijeća od 14. lipnja, kao što znate. Kamatne stope ECB-a su nepromjenjene i ostaće takve bar do ljeta 2019. I neto kupovina pod APP-om koji su zamišljene mjesečno 30 milijardi do 9. mjeseca, nastavit će se u iznosu od 15 milijardi do prosinca ove godine. Pozdravio bih odluku upraviteljskog vijeća da održi svoj stupanj monetarne akomodacije. Monetarni stimulans će ostati još značajan neko vrijeme. I čestitao bih na učinkovitom načinu na koji je pripremljena ova odluka i iskomunicirana tržištima koje je, mislim, razumjelo u potpunosti i dobro reagiralo na ovu važnu odluku. Mislim da je važno to sada reći da smo odredili rok za ovaj APP i sada imamo širi skup alata za našu monetarnu politiku. Čime će se ECB uskladiti s drugim središnjim bankama u svijetu. To je jedan pozitivan, znak snage i otpornosti naše monetarne unije. Kao što predsjednik Dragi zna, koordinatori su izabrali dvije dodatne teme, a to su izazovi za monetarnu politiku koji dolaze od virtualnih valuta i kolateralne ograničenja i potencijalni rizici za monetarnu politiku. Odradili smo određeni pripremne poslove e, sa našim panelom stručnjaka. Neću ponavljati e, nalaze naših studija. I dao bih vam riječ, gospodine Dragi. Izvolite. Hvala. Uvaženi članovi odbora Ekon, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je vratiti se u Europski parlament eh, pred vaš odbor. Od zadnjeg sastanka Upraviteljsko vijeće ECB-a, kao što nam je predsjednik rekao malo prije, donijelo je važne odluke vezano za rekalibraciju naše monetarne politike nakon rujna ove godine. Danas ću govoriti o ovim odlukama i objasniti procjenu trenutnog monetarnog okoliša na kojim se one temelje. Nakon eh, najnovijeg nedavnog samita Danas bi govorio o budućnosti naše gospodarske i monetarne unije i govorio bih o prioritetima iz perspektive ECB-a. Gospodarstvo Europske unije naraslo je za 0,4% tijekom prvog tromjesečja ove godine, to je već pet godina stalnog gospodarskog rasta. Ekonomski temelji su solidni, iako je rast bio pomalo usporen početkom godine, tržište rada se poboljšalo tijekom zadnjih godina. Zaposlenost je porasla za 8,4 milijuna od svibnja 2013. i raste u gotovo svim zemljama europodručja. 2,8% u svibnju je bila nezaposlenost, a to je najniža stopa od 2008 i sada imamo najviše zaposlenih nego ikada. Što se tiče budućnosti, najnovije projekcije eurosistema predviđaju prosječan godišnji rast od 2,1% 2018. 1,9% 2019. i 1,7% 2020. Iako postoje nesigurnosti vezane za globalne faktore, uključujući i prijetnju povećanog protekcionizma, u europskom području imamo izbalansirane predviđanja za rast, ali naravno blisko ćemo, pomno ćemo pratiti stanje stvari. Prema Eurostatovim procjenama, E, inflacija se povećala za 2% u lipnju zbog većih e, cijena energije. Ako isključimo te volatilnije točke, inflacija se smanjila sa 1,1% u svibnju na 1% u lipnju. Budući da gospodarstvo raste i plaće rastu, i očekuje se da će temeljna inflacija porasti i ova povoljna dinamika će se nastaviti i dalje. Razgovarat ću više o inflaciji kad budem govorio o odlukama za monetarnu politiku koje su donesene u lipnju. Na našem zadnjem sastanku za monetarnu politiku vijeće je poduzelo reviziju napretka prema e, prilagodbi inflacije. Ocijenili smo inflaciju vezano za tri kriterija za neto kupovinu sredstava. Konvergenciju, e, povjerenje i otpornost. Što se tiče konvergencije, projekcije eurosistema iz lipnja 2018. smatraju da će E, ukupna inflacija doći do 1,7% kroz e, sljedeće tri godine. To su najnovije projekcije koje predviđaju da će inflacija se kretati prema našem cilju od malo ispod 2% srednjeročno. Naše pouzdanje u ovakve projekcije je sve veće. Što se tiče nesigurnosti i projekcija inflacija, one su sve manje, a e, drugo, temeljna inflacija se povećala sa niskih razina iz 2016. i predviđa se da će još rasti sa širenjem gospodarstva. Sve je čvršće tržište rada, sve, sve su bolji kapaciteti, a što se tiče trećeg kriterija, projekcije inflacije čini se da su samo održive, a to znači da je inflacija otporna. Na temelju ovih procjena upraviteljsko vijeće zaključilo je da napredak e, je bio značajan i nastavit će se i tijekom e, sljedećih e, i u budućnosti, iako postoji određena nesigurnost. Nakon rujna smanjit ćemo mjesečno kupovanje imovine sa 30 na 15 milijardi eura, a na kraju e, prosinca ćemo završiti s tim mjerama. Naravno, to ovisi o nadolazećim budućim podacima kojima ćemo potvrditi svoje projekcije. Očekivani kraj mjere kupnje imovine u prosincu 2018. ne znači da naša monetarna politika će prestati biti ekspanzivna. Monetarna politika morat će i dalje pratiti gospodarski rast. Stoga ponovno potvrđujemo naše politike ponovnog ulaganja i namjeravamo zadržati svoju politiku reinvestiranja za sigurnosnice koje se kupuju pod ovom mjerom nakon završetka ove mjere kupovine imovine. Koliko god to bude potrebno da zadržimo povoljne e, uvjete likvidnosti. Očekujemo ključne kamatne stope ECB-a da će ostati na trenutnim razinama, barem još e, do kraja ljeta 2019. i koliko to god bude bilo potrebno kako bi naše projekcije inflacije ostale u skladu sa realnim stanjem. Sada ću malo o upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. U ova vremena globalne nesigurnosti važnije nego ikada da Europa bude ujedinjena. Trud koji smo uložili tijekom proteklih godina kako bismo ojačali upravljanje EMU-om već su učinili EMU otpornim na šokove. Međutim, naša monetarna unija još uvijek nije kompletna i ostaje ranjiva. Kako bi održali povjerenje i nastavili gospodarsku ekspanziju, potrebna je viša konvergencija među članicama europodručja. Prošlo je gotovo točno šest godina od kad su europski vođe odlučili pokrenuti bankarsku uniju. To je bio velik korak naprijed i značajno je doprinjeo smanjenju rizika i time stabilnijem europskom bankarskom sektoru bankarska unija još nije e, kompletna, brzo usvajanje izvješća o bankarskom paketu i poziv na brzim, za, e, za brzom procesu trijaloga. Dakle, pozdravljamo e, taj paket Sporazum o europskom mehanizmu stabilnosti kao zaštitnoj mjeri je također važno. To će dati još jednu razinu sigurnosti za banke i osigurati da se sve može riješiti učinkovito bez e, da se dovede u pitanje monetarna stabilnost. Sve to će povećati povjerenje u bankarski sektor i učiniti ga stabilnim. Zaštitna mjera treba početi s radom što je prije moguće i to treba omogućiti brzi i učinkoviti e, procesi donošenja odluka. Ne treba nas e, smesti razlika između smanjenja razlike, smanjenja rizika i podjele rizika već se u značajnoj mjeri smanjio rizik. Ključni indikator bankovnog zdravlja je sada 67% viši nego prije 10 godina. Dalje smanjenje rizika je već u tijeku smanjenjem e, loših e, udjela loših kredita u portfelju velikih banaka. Drugo, raspodjela rizika pomaže smanjenju rizika. Imamo, e, uzmite e, Fed banku iz SAD-a, ona je 500 banaka uspješno sanirala bez, e, da nisu uzrokovali nestabilnosti tijekom krize, zbog toga što je tu intervenirala i vlada SAD-a. E, usporediva brojka za euro područje je deset puta manja, a to je razlog zašto je pred europskim bankarskim sektorom još mnogo strukturnih izazova. Drugim riječima, ako bi podjela rizika dovela do urednog upravljanja posljedica financijske stabilnosti koje deriviraju od smanjenja rizika, smanjenje rizika samo bi išlo mnogo brže i napredovalo mnogo brže. Europska schema osiguranja depozita, time bi se izbjeglo, izbjegao rizik e, podizanja i time bi se podigla učinkovitost monetarne politike u EU i doprinjalo bi se gospodarske stabilnosti. pravi politički okvir, smanjenje rizika i raspodjela rizika podržavaju i jačaju jednu drugu mjeru. Također imamo i osnaženi okvir za upravljanje krizama. Na nedavnom Eurosummitu je odlučeno da će se poboljšati učinkovitost i upravljanje instrumenata u potpunosti poštivajući mandate komisije i Europske središnje banke. Da bi se absorbirali šokovi i smanjili rizici krize, europsko područja imat će koristi od zajedničke funkcije stabilizacije, što bi dalo makroekonomsku podršku u slučaju recesije na području Europske unije. Podržala bi se i stabilizirala nacionalna politika i monetarna politika bi tako učinkovito funkcionirala u isto vrijeme, ovaj instrument ne bi smio podrivati poticaj država članica e, da imaju određene fiskalne i ekonomske politike, stoga podržavamo obnovljeni impuls e, za ove rasprave. Ambiciozni program za uniju kapitalnog tržišta e, također može ojačati ove prioritete o kojima sam govorio. Time bi se povećalo raspodjela rizika u privatnom sektoru i ublažili bi se mogući lokalni šokovi, smanjila bi se potreba za korištenjem javnih fondova za stabilizaciju. Drugo, konzistentan okvir ključan je za duboku i otpornu financijsku integraciju, na primjer harmoniziranje, poboljšanje okvira za solventnost bi olakšalo bankama da se bave e, lošim, e, loše, e, lošom imovinom. A time bi se i tržišta učinila stabilnima i poboljšala bi se, poboljšao bi se pristup financiranju za sve. Nijedna od ovih mjera koje sam spomenuo nije moguća bez povjerenja među državama članicama, a zato nacionalne vlade moraju odigrati svoju ulogu u povećanju, jačanju otpornosti svojeg gospodarstva i moderniziranjem svojih struktura. I da zaključim, naše mjere monetarne politike su bile jako učinkovite. Procijenili smo da su mjere od e, svibnja 2014. koje smo poduzeli imati kumulativni učinak od oko 1,9% na rast e, BDP-a europodručja e, za period od 2016. do 2020. Naše mjere igrale su odlučujuću ulogu da se zauzda inflacija i da dođe do razine koja je ispod, ali blizu 2% srednjeročno. Međutim, moramo biti strpljivi, uporni i oprezni u našim politikama kako bismo osigurali da inflacija ostane održiva i na pravom putu. Kao što sam e, rekao prije, ovdje je glavna prijetnja e, protekcionizam. Snažna Evropska unija može zaštititi svoje građane i dovesti do koristi od svjetskih tržišta i štititi e, građane od globalizacije. Vodeći primjerom, Europska unija može dati podršku multilateralizmu, globalnoj trgovini koji su temelji E, rastućeg e, ekonomskog e, napretka tijekom zadnjih 70 godina, ali kako bismo bili uspješni izvana, potrebne su nam snažne institucije i čvrsto ekonomsko upravljanje kod kuće. Hvala na pažnji. Thank you, President Draghi, also for your welcoming of uh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 još imamo jedinstvenu u, situaciju i monetarnu politiku. Moje pitanje, da li je relevantno da se e, orijentiramo inflacijskim kriterijima u našem djelovanju? Nisu li rizici e, sve veći i veći? Ako slijedimo ovakvu ovakovu jedinstvenu monetarnu politiku i, tako, i to tako dugo, u dobrim i lošim uvjetima. E, što da radimo? Što ćete vi uraditi ako e, e, stvari pođu krivim smjerom, a imamo mnogo razloga za takovu bojazan. Protekcionizam koji vidimo, a i druge političke nesigurnosti u Europskoj uniji, kao i druge rizici. Kako gledate na posljedice te e, jedinstvene ekspanzionističke monetarne politike koju stalno vodimo. A što možemo napraviti ako razvoj pođe naopako, e, kad stvari nisu tako pozitivne kao sada? Hvala lijepa na ovom pitanju. Prvo pitanje e, na, o, o Vidimo da nenaplativi zajmovi idu u pravom smjeru, ali imamo još mnogo posla na tom području. Imamo e, niz razloga za to. E, glavni je razlog bila velika recesija e, u toku oporaka e, ti će e, nenaplativi zajmovi nestati. Ne u svim zemljama, ali u mnogim zemljama. E, u mnogim zemljama gdje je bilo očajničko stanje i tu ti zajmovi sada se, njihov se broj sada smanjuje. Ocjenjivanje stokova na tržištu se poboljšava i tako dalje. Drugi razlog je nadzor. Nadzor je bio osigurao veliko poboljšanje. E, izloženost e, tim zajmovima, e, nenaplativim zajmovima je postala manja. Također su standardne prakse poboljšane. Imamo sada više standarde Nenaplativi zajmovi će stoga postati, e, će se smanjiti. Oni neće tako lako rasti kao u prošlosti, ali treći razlog je okvir i to zakonodavni okvir koji dozvoljava bankama da se riješe tih e, e, zajmova. Imamo niz propisa, zakona koje treba usvojiti i prilagoditi što ovisi o specifičnoj situaciji u zemlji. Evo, jedan slučaj mm, gdje, u kojem se situacija jako poboljšala u usporedbi s prošlošću, a ipak nenaplativi zajmovi nisu se smanjili. E, e, zakonodavstvo nije potaklo njihovo e, smanjenje. Stoga imamo mnoge komponente koje moramo uzeti u obzir da bi došlo do smanjenja takozvanih NPL-ova. Drugo, e, pitanje je rizik monetarne politike. Naša monetarna politika nije nikak, ni u kojem smislu jedinstva. To rade Sjedinjene države i to dulje nego mi isto tako Engleska i Japan i to u većoj mjeri nego mi. Ali e, s ovim na umu mi stalno pratimo e, potencijalne rizike financijske stabilnosti. E, ako imamo dugi period niskih kamata i prevelike likvidnosti. Znamo koji su to rizici, stoga to pomno pratimo Zasada za sada ne vidimo sistemske rizike e, na, tom planu. Na područjima gdje, na kojima vidimo rizike, e, odgovor ne bi bio promjena monetarne politike, već e, prilagodba makrobonitetnih instrumenta. Hvala. Pervanš Berez. Htjela bih postaviti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 Predsjedniče, htjela bih vam postaviti pitanje o upravljanju središnjom bankom i upravljanju e, nacionalnih središnjih bankava. E, e, sud je rješavao slučaj latvijskog, litvanskog predsjednika središnje banke E, što znate o djelovanju direktora, predsjednika središnjih banaka i njihov utjecaj na e, djelovanje klijenata koji se nalaze izvan e, euro područja? Recimo problem pranja novca na koje je upozorio američki sud, a i samo ponašanje e, predsjednika kada je ono uputno. Postavlja se i pitanje e, kako odgovarate e, na slučaj a, a, ako imamo sumnje na nekog predsjednika središnje, nacionalne središnje banke države članice, Može li e e, e SB tu intervenirati, a da ne ugrožava samostalnost nacionalnih središnjih banaka? Hvala lijepa. U prvom redu ESB ne zna koji su elementi istrage o guverneru Imseviću jedan je e, e, element e, istraga o tim predsjednicima i mi se držimo članka 14 stavak 2 Guverneri e, nacionalnih središnjih banaka imaju zaštitu, može ih se smijeniti ako ne ispunjavaju uvjete koji su potrebni za vršenje e, njihovih dužnosti ili ako e, se optuže za zloporavu položaja. Upravno vijeće može smijeniti guvernera nacionalne središnje banke ili to uputiti Europskom sudu. Na toj osnovni je e, upravno vijeće odlučilo 2017. E, da e, zabrani guverneru u pitanju vršenje dužnosti jer su, eh, smo eh, zaključili da je došlo do uvjeta za njegovu smjenu. Ova eh, odluka da se to uputi na Europski sud. Mi nismo željeli se miješati sa istragom u Latviji i to smo izrazili u dva pisma koje smo uputili premijeru i ministru financija. Evo, E, to je naš stav. E, naravno i nacionalna istraga se dalje vodi. Nakon što je slučaj upućen e, Europskom sudu, došlo je i do odluke i sada je postupak u samoj zemlji još u toku. Općenitije govoreći, taj slučaj pokazuje da trebamo nešto poduzeti protiv pranja novca, općenito govoreći. Ja sam i prošli puta kad sam bio ovdje rekao da moramo imati e, bolju suradnju između nadzornih tijela, kako nacionalnih, e, tako europskih, tako i e, kao i tijela koja se bore protiv pranja novca. To je jako važno. I to je to je jedino što može spriječiti slučaje ovakove naravi. E, imam još pola minute. E, vi e, potvrđujete da nemate nikakve, nikakve i niste imali nikakve informacije o djelovanje, djelovanju guvernera Središnje banke Latvije prije no što je SAD poduzeo ili ga optužio. E, e, e, međutim, što mislite da bi u budućnosti mogao raditi ESB u takvim slučajevima? Općenito govoreći, ESB pridaje veliku važnost dobrom ponašanju nacionalnih središnjih banaka kao i drugih tijela to je, je vrlo važno za povjerenje javnosti. Sva javna tijela moraju se primjereno ponašati. Jako nas zabrinjava ono što se dešava u Latviji. I stoga smo odlučili da e, to uputimo Europskom sudu da vidimo kako bi se privremene mjere mogu poduzeti Evo, toliko znamo. Mi smo zasnovali našu akciju na onom što smo saznali i ništa više ni manje. Niste ništa znali o tome prije no što je e, SAD potakao tu. O, oprostite, vaše vrijeme prošlo. Bernd Luke ima riječ. Dobar gospodine Dragi, govoriti ću na njemačkom. Gospodine Dragi, vi ste na tiskovnoj konferenciji 14. lipnja u Rigi govorili o isteku programa APP, dakle isto kao i ovdje, i rekli ste da je to normalni instrument monetarne politike Europske središnje banke i da će tome tako i ostati. Znači li to da se vi sada pripremate nakon što vidite da su određeni uvjeti ispunjeni, da se e, pripremate za kupovinu vrijednosnih papira? Dakle, to je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, koji je pravi kriterij za ponovno pokretanje takvog programa. Stopa inflacije, e, to je nešto što je već pitao gospodin Hökmark, no ja bih precizirao, dakle, usklađena usklađeni indeks potrošačke cijene u europodručju se izračunava bez troškova za stanovanje. Dakle, postoje kvantitativne razlike, a percipirana stopa inflacije je stoga manja nego što doista je. I stoga su mnoge države, pa tako i SAD, drugačije definirali ovaj indeks. Naime, oni su uzeli u obzir troškove stanovanja. Dakle, da li vi smatrate da se na ovaj način narušava percepcija i na taj način e, da se trebaju možda uvesti neke dodatne političke mjere? A treće pitanje, realna Kamatna stopa je niska u europodručju, čak djelomice je negativna, ali to je vrlo važni upravljački instrument kada je riječ o ulaganjima a i ako se taj instrument koristi u pozitivnom području, onda se može koristiti u slučaju neproduktivnih ulaganja. Da li smatrate da bi sve to moglo dovesti da se i da dođe i do neproduktivnih ulaganja u europodručju? <clears throat> Hvala lijepa. Ja bih ponovno potvrdio da je naša monetarna politika bila vrlo učinkovina, e, uključujući i program e, kupnje vrijednostima. E, odgovor je da. APP je postao instrument monetarne politike. Ako imamo neku izvanrednu situaciju, koja ne dozvoljava korištenje tog instrumenta, mi ćemo s tim e, prestati. Ali e, mi za sada još ne vidimo tu situaciju. E, mi ćemo taj program imati ono, onako dugo kako smo planirali. Ne postavljamo u pitanje indeks potrošačkih cijena um, u europodručju. Trebamo imati usklađeni indeks. I, to uključuje, kao što ste e, e, rekli, e, ulaganje u stambenu izgradnju. Problem je to da moramo djelovati na vrijeme, to je važan element Napravljene su simulacije koje pokazuju da ne postoje velike razlike, e, ne takove e, razlike koje bi e, opravdale korištenje naših instrumenta. Opasnost da bi, da bi te niske kamate dovele do zombi tvrtki, to promatramo i pratimo već nekoliko godina ali e, nismo mnogo toga vidjeli. Kako bismo mogli imati takav rast u europodručju kao što smo ga imali u posljednje e, dvije godine, čak i 2017. E, da da smo imali masivni, ogroman broj neproizvodnih tvrtki. Druga stvar, da li vidimo povećanje zaduženosti? Ne, Nijedna e, se e, ona upravo pada. E, a to ne bi napravila zombi tvrtka. Refinanciranje dužnika koji ne plaćaju, mi to ne, ne radimo. To refinanciranje pada. Nils Torvalds ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. E, dobrodošli u naš parlament, e, predsjedniče. Imam dva pitanja za vas. Mislim da znate e, pisanje Hans Wernera Zina na, e, on, jedan je na, naslov njegov e, sljedeći e, pad će biti Dragev pad, crash. Ako pogledate i talijanske cilje, to je opse talijanski ciljni račun dug i to je 500 milijardi. Je li to kriza? da li ciljne bilance indiciraju probleme u sustavu. Drugo pitanje koje imam za vas. Ja ću biti izvjestitelj za sljedeći financijski izvještaj SBA. Uh, u Finskoj se kaže uh, uh, koza ima vrtlara. E, vi nadzirete banke, a s druge strane e, ste vi ona koza u vrtu. E, da li smatrate da je to problematično? Mm, ili bi trebali tražiti podjelu rada? Thank Hvala. Drugo pitanje, na to ću vam odgovoriti. Dakle, vi biste trebali učiniti ono što smatrate ispravnim. Mislim da bi bilo krivo reći vam što trebate napisati. Postoje institucije gdje monetarna politika i nadzor postoje zajedno, puno je takvih tijela, započet ću primjerice sa Fedom u SAD-u. No, postoji tu i Bank of England i druge bankovne ustanove koje tako djeluju. Dakle, to nije pojedinačan slučaj. A inače mogu vam reći da tu ne postoji nikakav sukob interesa i abstraktno gledano nije to baš tako jednostavno. Dakle, ako imate monetarnu politiku koja je usmjerena prema stabilnosti cijena, imate nadzor koji se drzi jasnog mandata financijske stabilnosti i svega što ide u to, i sve to se odvija neovisno jedno o drugome, onda tu ne postoji sukob interesa. Dakle, onda tu ne postoji utjecaj jednog na drugoga, jednog dionika na drugoga. Dakle, mi ne podižemo e, kamatne stope zato što smatramo da ćemo na taj način smanjiti rizik e, koji prijeti financijskoj stabilnosti. Dakle, mi tu nismo vidjeli nikakvu potrebu. Mi smo do sada prepoznavali samo lokalne rizike. A što se tiče prvog pitanja, mm, to smo već nekoliko puta spominjali. Dakle, prvo bih dao jednu općenitu primjedbu. Bilanca, ciljna bilanca, eh, nju smo uveli od uvođenja APP programa i mnoge banke, mnoge središnje banke kupuju vrijednosnice i od institucija koje ne djeluju u toj državi. Primjerice 50% institucija nisu europski instituti i velika većina, 80% su instituti izvan države gdje dolazi do kupovine. A što se tiče ciljne bilance, vrlo je važno e, gdje dolazi do kupovine vrijednosnih papira. Dakle, da li se radi u državi nastana financijskih institucija ili gdje. Dakle, ciljna bilanca se povećava od uvođenja APP programa i e, to će naravno ponovno se smanjiti ako kada se završi ovaj program. No da vam dam još jedan e, specifični odgovor na to što vidimo u Italiji. Dakle, vrlo je, radi se o vrlo visokoj brojci, ali to je sukladno iskustvu koje smo e, vidjeli u prošlosti. Dakle, to nije presedan, ali morat ćemo još malo pomnije analizirati taj slučaj. Puno hvala gospodine predsjedniče. Ja sam nedavno pročitao jedan dopis 15 nevladinih organizacija gdje se ESB poziva da bude uzor kada se radi o transparentnosti, prije svega kada je riječ o rizicima zbog klimatskih promjena. Naravno, isto tako je važno i objavljivanje podataka vezano uz klimatske promjene i ESB je tu pohvaljena zato što je utemeljena radna skupina vezano uz objavljivanje podataka povezanih sa klimatskim promjenama. Dakle, tu se radi prije svega o gospodarskim i financijskim rizicima. Vi ste spomenuli najrazličitije programe koje ste proveli i to vas je koštalo milijarde i milijarde eura. No, mene zanima kako Europska unija može sada provesti u dijelo preporuke ove radne skupine vezano uz klimatske promjene i da li ste spremni to obraniti i na vijeću te preporuke. Zatim, eh, vi ste spominjali i učinkovitu eh, potporu potražnji, pa bi me zanimalo kako to eh, gledate. Koji su glavne karakteristike tog alata i da li E, to e, sa financijskog stanovništva ima smisla. Ja ću započeti sa drugim pitanjem. Dakle, ako postoje proračunski kapaciteti sa stabilizirajućom funkcijom, onda je to vrlo važno kako bi se monetarna unija mm, osnažila i kako ne bi bila toliko izložena rizicima. No, vi ste spomenuli jedan moj govor u kojem sam rekao da što više eh, privatnog rizika, tim manje su potrebna javna sredstva kako bi se financirala ova stabilizacijska funkcija. Sada ću vam navesti jedan primjer. U Sjedinjenim američkim državama imamo dobru monetarnu politiku i 75% rizika je podijeljeno. Dakle, podijeljeno kroz privatni financijski sektor, a 25% je podijeljeno kroz način funkcioniranja Feda, odnosno federalnog proračuna, odnosno znači kroz savezne države. Dakle, tamo gdje postoje rizici i krizi, i krize e, se automatski primjenjuje sigurnosni sustav, a u Europi imamo isti omjer, dakle 40% je e, privatno, a ostatak se dijeli uz, rizika se dijeli uz pomoć funkcija proračuna. A to pak znači da čim bolja naša, tržišta, naša e, unija tržišta kapitala, tim manji će biti rizici i bit će nam potrebni e, manji kapacitet proračuna za stabilizacijski učinak. Mislim da je to vrlo važan aspekt, ne smijemo to zaboraviti u raspravama, a rizik, odnosno smanjenje rizika je nešto što je povezano sa podjelom rizika. Dakle, to su dvije stvari koje se međusobno nadopunjuju. Iako neki tvrde da tu dolazi do kontradiktornosti. A prvo pitanje, sada bih se osvrnuo na njega, dakle, Europska središnja banka podupire proračunsku i ekonomsku politiku Europske unije. Ona podupire odredbe iz Pariškog sporazuma, klimatskog sporazuma, a to znači da i izravno i neizravno podupiremo rad različitih foruma, platformi, isto tako smo dijelom platforme ozeljenjavanja nacionalnih sustava gdje e, radimo skupa sa nacionalnim nadzornim tijelima, e, gdje radimo na poboljšavanju nacionalnih praksi kako bi suzbijali učinke klimatskih promjena. A kriteriji za odabir programa to su vrlo fleksibilni kriteriji i to namjerno kako e, ne bi diskriminirali zelene obveznice. No, ti kriteriji su nešto što prije svega određuje ESB, a naravno mi tu provodimo svoj mandat, a to je stabilnost cijena no naša monetarna politika sadrži jasno zelene aspekte. Mi smo kupili mnoge e, zelene obveznice bankovne obveznice od Europske investicijske banke i to je jedan od e, najvažnijih emitenata kada se radi o eko obveznicama. Dakle, mi se trudimo učiniti pravu stvar, ali naravno samo unutar mogućih granica koje nam zadaje naš mandat. Hvala. A sada gospođa Mariza Matijaš, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine dragi. I ja bih postavila pitanje općenite prirode. Naime, Gospodin Hökmark je već spomenuo vrlo različite aspekte, primjerice kada se osvrnuo na to da je 2011. E, se europsko gospodarstvo polagano počelo buditi i tu je došlo do povećanja kamatnih stopa. To je učinio vaš prethodnik. Dakle, on je povećao kamatne stope i godinama je SB e, podupirala politiku smanjenja plaća, a tek nedavno ste vi, gospodine dragi, pozvali sindikate da zahtijevaju više i da razmotre je li inflacija već započela ili ne. No, istovremeno se ustvrdilo da ekspanzionistička politika Europske središnje banke, da je ona u stvari e, da unatoč tome inflacija iznosi 1%. Dakle, to je bilo znatno ispod cilja SBA i zato bih vam uputila četiri pitanja, vrlo izravna, kratka pitanja. Kao prvo, Smatrate li da bi bilo razumno da se vrati ona politika koja je urodila rezultatima u Europskoj uniji? Zatim, kako vidite situaciju vezano uz smanjenje plaća na tržištu rada? Je li to opravdano ili ne? Treće, da li vas uznemirava proračunska politika prije svega kada pogledate ulaganje u kohezijsku politiku? I zadnje pitanje, zanima da li ćete povećati kamatne stope i da li ćete nastaviti kvantitativno popuštanje? I hoćete, ili ćete ga zaustaviti, iako je inflacija puno niža nego 2%. Dakle, zanima me da vi svojom politikom kršite mandat Europske središnje banke. Hvala, ponovno ću odgovoriti na zadnje pitanje. Kao prvo. Ja ne mislim da sam ja pozvao sindikate da više e, novca traže. To je odgovornost socijalnih partnera. To nije naš zadatak. Dakle, socijalni partneri trebaju nešto učiniti. Mi ne možemo njima propisivati što će oni učiniti, a to sam već i rekao u uvodnom dijelu govora. Da, rekao sam da smo optimistični da inflacija se ide u pravome smjeru i zato postoje različiti pokazatelji i statistike koje to e, također dokazuju. Dakle, pokazuju nam da inflacija ide u dobrome smjeru. Dakle, nije potrebno nastaviti programe Isto tako, smatramo da je naša politika do sada bila vrlo učinkovita i da je postigla svoje ciljeve. Zadnjom odlukom vijeća jasno je rečeno da kamatne stope neće biti izmijenjene i to sve do i, to čak niti nakon isteka programa. Dakle, do ljeta 2019. neće se ništa promijeniti, ni kasnije se neće ništa promijeniti ako tome bude potrebno, ako to bude potrebno. I vijeće je potrebno prilagoditi sve instrumente na temelju najnovijih raspoloživih podataka. Dakle, nitko tu e, nije rekao da će doći do povećanja kamatnih stopa. To nitko nije tvrdio. A što se tiče proračunske politike, Mislim da je danas očito da zemlje koje su visoko zadužene da bi se one trebale okrenuti održivoj proračunskoj politici. A što se tiče gospodarskog rasta, on se sada ubrzao i sada bi onda države koje su visoko zadužene trebale imati e, proračunske instrumente za razdoblje kada ponovno dođe do pogoršanja gospodarske situacije. Dakle, to su lekcije koje smo mogli izvući iz financijske krize, kao i mnoge druge lekcije. A jedna od lekcija je bila da oni koji su imali rezerve i rezervne instrumente, da su oni bili onda doista u stanju kada je došlo do krize odgovoriti na nju. Primjerice, oni su onda bili u stanju javnim novcem sanirati svoje banke. A druge zemlje koje nisu imale pozitivnu proračunsku politiku, oni to nisu mogli učiniti. Dakle, nisu mogli spasiti banke zato što su tržišta bila uvjerena da je proračunska politika tih država neodrživa. No, jedna stvar je sasvim jasna. S obzirom na budućnost i buduća kretanja moramo imati na umu da sad, kada smo u dobroj fazi, da sada stvorimo takve rezervne instrumente za teška vremena. Dakle, kada sunce sija, onda treba popravljati krov. Toliko o proračunskoj politici. A što se tiče plaća, Mi smo vrlo optimistični da se inflacija približava našem cilju i stoga prognoze e, koje ukazuju na loš razvoj nisu točne, a gospodarstvo je sada se ojačalo. Tržišta rada su sve bolja, u sve boljoj situaciji, dakle nezaposlenost sve više opada, a to znači da će se plaće malo pomalo povisiti. Najnovije brojke iz država članica ukazuju na to da u euro području je došlo do rasta. Dakle, sada inflacija iznosi Dakle, sada e, brojka iznosi 2%, a prije je iznosila 1,6%. To znači da je naša monetarna politika dobra i da će se inflacijska stopa također prilagoditi našem cilju. Puno hvala sada gospodin Markovani. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine Dragi Želio bih se osvrnuti na zadnje pitanje gospođe Matiješ koja je pitala nešto vezano uz inflaciju. Dakle, vi ovdje ne uzimate u obzir kratkoročne vrijednosti kada je riječ o monetarnoj politici, već ste više dugoročno usmjereni. Naravno da postoji razlika između temeljne inflacije i ukupne inflacije. Primjerice, vidimo da su porasle cijene nafte, porasle su cijene namirnica 0,9%. Imamo sada temeljne inflacije i čini mi se da će u nadolazećem vremenu cijene nafte, ako bi one opale, da bi se onda smanjila i stopa inflacije i da bi na taj način bio nepostignut cilj stabilnosti cijena. Meni je jasno što ste vi rekli, ali mene zanima kako ćete vi e, postupati prema ukupnoj inflaciji, po pitanju ukupne inflacije, ako dođe do daljnjih izmjena? Da li e, onda možete i ekspanzionistički djelovati ili što namjerate? Zatim vi ste govorili o smanjenju nenaplativih zajmova. E, tu je onda potreban određen tempo, ali istovremeno moramo pripaziti da ne dođe do špekulacija. Dakle, kakva je situacija po pitanju smanjenja rizika? Smatrate li da je potrebno da je potrebno dalje djelovati. Primjerice, izdana jedna studija odbora Ekon gdje se ukazuje na to da je došlo do vrlo važne koncentracije što se tiče francuskih i njemačkih banaka. A s obzirom da e, je tržište sada dosta zdravo, možda bismo trebali razmišljati o budućim e, krizama i da li bi moglo doći do gubitka vrijednosti. Mislim da je to vrlo važan čibenik koji treba uzeti u obzir. Dakle, ne treba uzeti u obzir samo nenaplative zajmove, nego i e, drugu i treću razinu. Zanima me što vi mi... Počet ću od drugog pitanja. u svojoj uvodnoj izjavi. Ponovno ću pročitati dio koji se tiče vašeg pitanja. Kad govorim o raspodjeli rizika i smanjenju rizika, rekao sam da se prvo smanjenje rizika već dogodilo. Je ključni indikator bankovnog zdravlja sada je 67% veći nego što je bio prije 10 godina. Dalje smanjenje rizika je u tijeku sa smanjenjem nenaplativih zajmova i toksične imovine u portfeljima nekih velikih banaka. Dakle, odgovor na vaše pitanje je da se u potpunosti slažem s vama. Druga stvar tiče se stope inflacije. U našim projekcijama predviđamo smanjenje cijene nafte toliko da očekujemo da će inflacija sljedećih mjeseci biti oko 1,5%, ne 2 kao što je. Ali onda će e, ova temeljna inflacija postupno rasti i u našim trogodišnjim projekcijama predviđamo smanjenje cijene nafte ali povećanje temeljne inflacije, tako da do zadnjih tromjesečja 2020. E, ova temeljna ova osnovna inflacija će biti veća od temeljne inflacije. Ona će biti 2% ili 1,9% ako se ne varam, a ukupna inflacija, dakle to je inflacija koja ne obuhvaća energiju i hranu, dakle to je temeljna inflacija, zatim imate ukupnu inflaciju koja će biti manja, ona će biti 1,7 ili 1,8% u zadnjem tromjesečju 2020. Dakle, shvatio sam što želite reći. Hvala. Vrlo ste jasno sve rekli. Neki drugi su doprinjeli svojim mišljenjima. Gelo Fanemans? Ne. Barbara Kapeli. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine dragi, vi ste danas spomenuli nešto što je vrlo zanimljivo, da unatoč okončanja APP programa želite nastaviti politiku ulaganju SB-a pa bih vas zamolila da nam pojasnite kako to smijemo tumačiti. Da li to znači da će ova bilanca koja sada iznosi e, nekoliko milijardi eura, da li to znači da će se to nastaviti. Dakle, možete li to pojasniti? A zatim drugo pitanje je vezano uz unutarnje upravljanje rizika kada je riječ o bankovnoj bilanci. Ja sam spomenjala ciljnu bilancu, dakle 41% bruto domaćeg proizvoda europodručja. Da li SB raspolaže dovoljnim know-howom i dovoljnom količinom instrumenata kako bi e, modelirala rizike tako brzo rastuće bilance? I još jedno vezano, pitanje vezano uz cijenu nekretnina, APP program je imao velike implikacije na e, financiranje tržišta i Njemačka savezna banka primjerice u veljače ove godine rekla da u Njemačkoj e, da su nekretnine precenjene i to za 35%, pa me zanima po isteku ovog APP programa kakve implikacije očekujete prije svega kada je riječ o sektoru nekretnina? Um, Hvala. Pročitat ću opet e, što sam rekao o zaključcima naše zadnje konferencije. Predviđamo da će upraviteljsko vijeće predviđa da će nakon rujna smanjiti mjesečno kupovanje imovine sa 30 na 15 milijardi, a taj program kupovine imovine završit će krajem prosinca a to još ovisi o podacima koje ćemo dobiti i hoće li oni potvrditi naša očekivanja. Zatim, to ne znači da će naša monetarna politika postati manje ekspanzivna, jer će se nastaviti ove usputne mjere za ekspanziju i stoga ove sigurnosnice koje će dosvijeti će biti ponovno kupljene na duže vrijeme i poboljšali smo naše smjernice vezano za ključne kamate i rekli smo da će ključne kamate ostati na sadašnjoj razini barem do kraja ljeta sljedeće godine. Dakle, to smo odlučili. Dakle, ključne kamatne stope ostaće na sadašnjoj razini barem do kraja ljeta 2019. i dokle god to bude potrebno kako bi se inflacija odvijala u skladu s našim sadašnjim e, prognozama. Dakle, na odgovor e, na prvo pitanje, govorio sam koliko pomno pratimo potencijalne rizike i do sada ne vidimo neka odstupanja u raznim klasama imovine. Kao što sam rekao, cijene u stambenom sektoru imaju, te obveznice imaju visoke e, prinose i tu su, tu se pojavila određena odstupanja, ali taj sektor pratimo pomno. Ali čak i nedavna volatilnost na financijskim tržištima nije ništa promijenilo u tom smislu. Dakle, sve pomno pratimo, ne, ne vidimo da postoji neki sistemski rizik, postoje lokalizirani rizici na kojima radimo e, korištenjem ovih mikro bonitetnih alata. Ti mikro mjehurići, oni su skupi, to je istina, ali kada uz njih ide e, i rast e, kredita, pretjeran rast kredita. Ali stope rasta kredita su još umjerene i u skladu sa razvojem gospodarstva i razvojem situacije kako smo i predvidjeli. Kao što sam rekao na početku sastanka, ne vidimo nikakve e, znakove e, povećanja dugova koji bi bili slični situaciji u godinama prije financijske krize. Hvala. Hvala, Gabriel Mato. Hvala gospodine predsjedniče. Uvijek je velika čast moći vas ovdje pozdraviti. Ja sam izvjestitelj za godišnje izvješće ESB-a i ja bih naravno vrlo brzo sada predstavio to izvješće. No, prvo nekoliko kratkih pitanja. Nenaplativi zajmovi kao prvo. Tu je došlo do smanjenja zadnje 3 do 4 godine sa 8 na 5 posto i zanima me kako sada možemo osigurati da u onim državama članicama u kojima je financijski sektor e, jače patio zbog nenaplativih zajmova da se e, tamo spriječi nastanak deficita. Dakle, zbog novih mjera koje su sada uvedene. A vezano uz poticaje. Tu naravno treba imati na umu i strukturne reforme. Vi ste rekli e, kako je pitanje po, situacija po pitanju nezaposlenosti, da je došlo do smanjenja nezaposlenosti. E, naravno, to je vrlo pozitivno, ali e, tu tendenciju potrebno je ojačati i dalje ju nastaviti po isteku programa APP. Da li se slažete sa mnom da je tome tako potrebno? A dugoročno gledano, vezano uz kriptovalute, to je sektor koji će još sigurno rasti i krije mnoge rizike za druge sektore. Kako vi eh, posmatrate to pitanje kriptovaluta? Koje je vaše mišljenje? Hvala. Prvo pitanje što se tiče smanjenja NPL-ova, hoće li to ograničiti e, izvor financiranja u gospodarstvu? Pa to je slično pitanje kao što je bilo postavljeno prije par godina kada je ECB pritiskao banke da povećaju svoj kapital i omjere kapitala. A odgovor je ne. Smanjenje NPL-ova je ojačanje bankarske pozicije u smislu kapitala i to će učiniti posuđivanje realnom gospodarstvu profitabilnijem i srednjeročno će povećati tok e, kredita prema gospodarstvu. Još nešto, kako bi banke mogle prikupiti kapital iz e, privatnog tržišta, ključno je da smanje udio e, nenaplativih zajmova. To smo i vidjeli tijekom zadnjih par godina. Vidjeli smo banke koje su bile uspješne i dramatično su smanjivale svoj udio NPL-ova i također su bile vrlo uspješne u prikupljanju kapitala s privatnog tržišta. A to je donedavno bilo nezamislivo. Zato u ovom smislu smanjenje NPL-ova vodi ka povećanju zajmova ekonomskim akterima. A drugo što se tiče povlačenja stimulusa, pa to ne činimo. Monetarna politika još je uvijek ekspanzivna. I znači da smo uvjereni da će sve ići u skladu s našim predviđanjima. Uz ovo postepeno smanjenje utjecaja programa kupovine imovine. Upraviteljsko vijeće je izvršilo svoje procjene svega toga i mi smatramo da je gospodarstvo dovoljno snažno da se ta ekspanzija nastavi iako je ovaj program kupovine imovine, on će se smanjivati, ali u isto vrijeme smo se obvezali na ponovno ulaganje u instrumente koji će dospjeti na jedno duže vrijeme. Drugim riječima, naša monetarna politika se temelji na nastavku ove APP mjere do prosinca, na politici ponovnog ulaganja tijekom dužeg vremena i na tome da ćemo zadržati stope kamata za sada, kao što sam rekao, do kraja ljeta 2019. Najmanje do tada. A naravno spremni smo i da ćemo i na prilagodbu instrumenata ovisno o pokaza srednjoročnim pokazateljima inflacije. I za kraj što se tiče ovih kriptovaluta. Kao prvo u cijelosti dijelimo zabrinutosti drugih nadležnih tijela vezano za potrebu za zaštitom ulagača i zaštitom potrošača što se tiče kriptovaluta. I treće, e, tiče se suzbijanja aktivnosti pranja novca, to je već postavljeno pitanje jer velika dobrobit, velika korist tih kriptovaluta je to što su oni anonimni i moramo tu biti oprezni. Ali mislim da tu ne postoji mnogo rizika za financijsku stabilnost. Te količine još su male, a izloženost e, nadležnih tijela u eurozoni kriptovalutama nije relevantna. A što se tiče monetarne politike, ne postoji tu interakcija, jer kao što znate, kriptovalute nisu dobra jedinična mjera, to jest dobra valuta plaćanja kao što je novac, jer su prevolatilne, a pogotovo zato što nema nikakve institucije koja će dati zaštitne mjere za kriptovalute, jer kao što znate, ECB ima zaštitne mjere za euro i euro je siguran, ali vrijednost kriptovaluta je dosta volativna i ona se mijenja. I zbog toga nam to nije, nismo zabrinuti vezano za to. Hvala. E, hvala. Želim pitati pitanje što se tiče ovih neksusa za nacionalne banke. Rekli ste u uvodu da smo blizu da imamo europsku fiskalnu zaštitnu mjeru za ESIF. Kada to bude dobro provedeno, biti će, moguće spriječiti da bilance banaka imaju utjecaje na bilance država. Ali još postoji obrnut problem za koji još nemamo rješenje, a to je da suvereni eh, nacionalni dug i bilanca ima utjecaj na bilance banaka. Trenutno radim na jednom dosjeu o SB-ima, gdje bi ove bank balance sheets This could go a long way towards addressing this reverse problem. Of course, all of this would have to be implemented. Moramo paziti da ne dođe do narušavanja tržišta. Što mislite o toj strategije? Imamo i drugih strategija za rješavanje ovog e, e, problema. E, problema neksusa suverenih banaka. U prvom redu moramo zahvaliti komisiji za ono što je učinila. E, e, nas će se po tom pitanju konzultirati i e, dati ćemo onda preporuke koje su relevantne za naš mandat. To više nije veliki prioritet ili važan prioritet to izgleda kao važan e, prioritet za države članice. E, prijedlog e, komisije se razlikuje od preporuke naše radne skupine. Sve te filijale se tretiraju identično što se tiče kapitala. A što se tiče likvidnosti i izloženosti riziku. Dajemo više poticaja za ulaganje u taj proizvod. Ali e, to je razlog e, za e, rizičnost podređenih tranša. Sve u svemu govoreći, Mislim da je to dobra početna točka za rješavanje e, situacije u koja e, se pokazala faktorom nestabilnosti e, kada dođe do krize. Bilo, bilo da se tiče suverenog dijela sustava ili bankarskog dijela sustava ne, mislim da još tu nije rečena posljednja riječ. To je kao i fiskalni kapacitet. E, poticaj da se e, na tome radi, to treba e, poticati što više, ohrabrivati što je više moguće. Hvala. Potpuno se slažem da moramo to pitanje gledati sa strane subjekata i da e, e, ovu podređenu tranšu treba također uzeti u obzir. Ono što mene zanima jeste ako pogledate nadređenu tranšu, ako ona e, dobro radi, da li to rješava bilancu banke? Da li smatrate da je to e, dobar način djelovanja? E, pitanja je da li to tržišta smatraju privlačnim i da li će oni to kupiti. To je uvijek problem i na početku te ove rasprave. Trebamo proizvesti aktivu koji e, rješava taj problem E, između ova dva elementa. I, e, a onda reakciju uzeti u obzir e, reakciju tržišta. Bolja nadređena tranša je svakako povoljnija. Verne Lange. Ja, vielen Dank, Hvala gospodine predsjedavajući na ovome pregledu. Ja se već godinama borim E, kako bi poboljšali definiciju stope inflacije. Prije nekoliko godina ste rekli da padajuće cijene energenata su izložene volatilnosti i da prijedi inflacija. Danas ste rekli da stopa inflacije iznosi 2% bez, a bez cijene energenata samo je 1%. No cijene energenata su dio inflacije kada govorimo o proračunu i poduzećima, pa me zanima u kojem obliku Europska središnja banka razmatra o novoj definiciji inflacije ili ispod 2% za sveukupnu inflaciju ili ako imamo jedan volatilni dio i jednu temeljnu inflaciju onda je to potrebno drugačije definirati, ali tu se radi o kontradiktornostima. I prije deset godina su kamate nakon eh, što je došlo eh, do und in welchen möglichen Schritten diesem Weg folgen, denn bisher Kada je došlo do skandala sa bankom Liman, eh, tu je također bilo potrebno iznova definirati. Zatim Rekli ste o nešto o cijenama koje rastu. I tu se radi o porastu od čak 500 milijardi eura. I na koncu i zato zato što su talijanske obveznice otkupljene u Frankfurtu od strane međunarodnih franaka, pa je pitanje tko tu snosi odgovornost. Dakle, sve dok euro postoji i dok nam ne uzrokuje velike probleme, možemo reći, to će se nekako ujednačiti kroz godine, ali tendencija je sada vrlo jasna. Dakle, postavlja se s opravdanjem pitanjem koji je rizik, e, s opravdanjem se postavlja pitanje koji je rizik i ko snosi odgovornost i vi ste e, dugo godina propagirali, zalagali se za ideju da se odjele države, vlade od banaka. Dakle, cilj je u svakom slučaju promašen, pa me zanima sada kako raspolažete s novim instrumentima koje je spomenuo gospodin Vajcek, odnosno kako će vam oni pomoći da riješite ovu postojeću situaciju? Hvala. Thank you. Um, Hvala. Naš se cilj e, e, definira ukupnom e, inflaciju, uključujući energetiku i hranu. To je uvijek bilo tako. Tu nema promjena. referenca za druge inflacijske mjere je također važna da bismo vidjeli kako je stabilna ta konvergencija inflacijske stope. Da li se ona odnosi na cijene ili ne. Naša konvergencija je srednjerečna konvergencija. Ona mora stabilizirati stvariti. Ako imamo ukupnu inflaciju od 2% zbog naglog povećanja cijena hrane ili nafte, onda očekujemo da će te cijene e, opet pasti. E, to neće e, postići naš cilj jer to nije srednjeročno. Onda dolaze u igru druge mjere, isključujući hranu i naftu ono što se događa u stvarnoj ekonomiji bez obzira na komponente, komponente cijena koje jako osciliraju. E, e, e, stoga na te mjere gledamo kao daljnju informaciju da sudimo o konvergenciji. je li to srednjeročno ili trenutno? Evo, tako se poklapaju te definicije. Mi uvijek radimo prema, s obzirom na ukupnu inflaciju. Target dva, ne znamo, e, ne znamo kakav je tren. E, I prije se to dizalo e, i onda spuštalo. Ali zemlje se moraju uskladiti, one moraju provoditi strukturne reforme. Ovo nije unija koja nije izgrađena na stalnim dužnicima i stalnim vjerovnicima. Target 2 nije, e, nije e, mjera e, isteka kapitala na, nju. Utjece naš program kupnje imovine. Vidjet ćemo kako se stvari razvijemo. Možda ćemo u budućnosti vidjeti pad targeta 2. Posljednje se pitanje ticalo drugih mjera o, osim e, državnog duga, s obzirom na državne obveznice. E, država e, naspram banaka. To je faktor koji je otežao krizu, pooštrio ju je. Mjere koje se bave tim probleme, bilo privre, privatnim tržištem ili drugim nadzornim mjerama koje se mogu poduzeti. To treba pozdraviti. Međutim, ne smijemo živjeti u iluziji da ako imate e, ozbiljnu krizu države, e, banka koja nema državnih obveznica, e, da je ona sigurna. Ako imate ogroman državni dug, onda će to utjecati na sve E, na sve banke, bilo e, da imaju državne obveznice ili ne u svojem portfelju. Kad imate krizu državnog duga, onda likvidnost presušuje, novac istječe iz e, države. Banke gube novac, imaju li državne obveznice u portfelju ili ne. I njihov bonitetni rejting pada i e, svi rejtinzi slijede rejting državnog duga. I svi će plaćati mnogo više za svoje financije. Kad imate krizu državnog duga, e, onda to utječe na sve. E, to situacija je takva. To je to. Hvala lijepa. Nina Gil ima riječ. Hvala. Mm, ja sam ovdje nešto bi govorila kao Brexit. E, funta je e, je strašno pala e, zbog reforme ministra vanjskog poslova. Kako Brexit utječe na financijsku stabilnost? E, e, Europska središnja banka je rekla e, da se Engleska obvezala na privremeni režim do ožujka 2019. Evropska unija mora uzvratiti sličnim mjerama. 3 milijarde eura se, s tim se više ne može trgovati. Kakav je vaš e, odgovor na ovu ocjenu e, e, Britanske središnje banke? i ovaj privremeni režim, je li oni imaju pravo ili ne? Kad kažu da se Evropska unija na to nije pripremila, zahvaljujem na vaš odgovor o utjecaju mjera bankarskog sektora na klimatske promjene. E, CSPP je kupio zelene obveznice. Idem i malo dalje. E, da li je ESB napravila analizu klimatskog utjecaja ovog programa? Imamo li e, unutarnji program ocjene od strane ESB-a? Imamo jednu analizi, nalazili kao koji kaže da je velik dio ovih obveznica e, jako štetan za CO2 emisije jer potiče fosilnu e, e, industriju koja koristi fosilna goriva. Mislim da paket se fokusira samo na klimatske elemente, a ne govori ništa o kriterijima socijalnog upravljanja. E, neodrživa ulaganja. Kako bismo to više uključili u ove glavne tokove, po vašem mišljenju? E, Hvala. Neki ugovori o derivatima i izvedenicama kojima treba odlučiti na središnjoj razini bi mogli uzrokovati probleme u to. Uopće ne postoji sumnja primjerice zato što zakonodavstvo će izmijeniti neke definicije unutar tih samih ugovora, a i zato što će doći do nekih razvoja koji će i kako utjecati na te ugovore u budućnosti. Zatim iznosi koje ste spomenuli, dakle koji ugovori će imati takve probleme. Broj ugovora koji će biti pod utjecajem ovisi o tome koliko njih će isteći do 2019. A isto tako ovisi i o tome hoće li se problemi ublažiti ili ne. No, ako smijem izreći svoje mišljenja, mislim da to poneprije ovisi o privatnom sektoru. Što će on učiniti kako bi ublažio rizike? Zatim, drugo pitanje. Još nismo proveli analizu učinka naših programa ili programa za zaštitu klime ali mogu vam reći da ćemo to sigurno razmotriti pa ćemo vidjeti kakvih će učinaka biti. A je bilo treće pitanje? Aha, da, dakle kako možemo osigurati održiva održive investicije, jer prijedlozi Europske komisije se prije svega usredotočuju na klimatske aspekte, ali ne na aspekte upravljanja i socijalne aspekte. Svakako da Pozdravljamo inicijativu Europske komisije i zakonodavne prijedloge. Slažemo se da je potrebna europska taksonomija i smatramo da su prijedlozi izneseni od strane Europske komisije kada je riječ o uvođenju referentnih vrijednosti Mislim da je to dobro, ali potrebno nam je jača transparentnost i usporedivost kako bi postigli i ovaj aspekt održivosti, a to je naravno vrlo važno i za financijske odluke. Moramo izbjeći da dođe do bespotrebnog opterećenja. Dakle, slažemo se s time što je iznijela Europska komisija. Hvala, a sada gospodin Kicos, izvolite. Hvala, gospodine dragi. Nakon isteka programa za Grčku, kamate su porasle u Grčkoj, odnosno nas sad i tekako zanimaju idući koraci SBA. Dakle, ne radi se samo o novcu. Mene zanima koju poruku želi odaslati SB? Što vi mislite kada ćete okončati ovu studiju SBA gdje se radi o grčkoj zaduženosti i o izgledima grčkog gospodarstva? Zatim drugo, to je vrlo važno pitanje za Grčku. Postoji li možda mogućnost da se u grčkom slučaju primjeni kvantitativno popuštanje? I treće pitanje koje nas zanima. Ja kao zastupnik Europskog parlamenta sam također posjetio ESB pa me zanima kako, kako je pitanje po pitanju waiver programa. Gospodin Testonatos je rekao da se u dokumentu SBA iznose vrlo pozitivni prijedlozi kada je riječ o Grčkoj. Dakle, zanima me vaše mišljenje. Hvala. Hvala. Dopustite da se prvo osvrnem na zadnja dva pitanja, ali u stvari radi se o jednom pitanju. Naime, hoće li Grčka moći postati e, članom ovog e, programa otkupa i vejvera? Sada je uveden pojačani nadzor i mi smo jasno rekli da ćemo provesti jednu analizu. Dakle, mi želimo imati neovisnu procjenu pitanja održivosti i isto tako želimo procijeniti i rizik. Trenutačno se u Grčkoj potrebno priupitati nakon zaključaka Euroskupina, to mislim na zaključke vezano uz različite provedene mjere, se treba e, priupitati da li je moguće kvantitativno popuštanje. Dakle, prije nego što mi provedemo svoju studiju, moramo također pričekati na odgovor nacionalnih parlamenta. Naime, oni moraju usvojiti odluku Euroskupine, a potom moramo još pričekati i odluku predsjedništva. Tek nakon toga možemo provesti analizu održivosti duga i procijeniti upravljanje rizicima, kao što sam već rekao. Puno hvala. Thank you very much. Um, uh, so, so from that uh, answer to the Greek question, I gather it's before... Um... Hvala. Ovo, ovo je odgovor vezano uz Grčku. Mislim da ćete svakako još morati nešto poduzeti prije 2023. Zatim, postavio bih pitanje Slično kao i pitanje gospodina Langena gdje se radilo o bankama i o učinku na banke zbog problema sa državnim proračunom. Dakle, iako imate diversificirani e, portfeljo, sjetimo se primjerice e, proračunske krize u Kaliforniji. i tu bih postavio svoje prvo pitanje u stvari, dakle, bismo li trebali takve situacije analizirati, bismo li trebali činiti razliku između rizika restrukturiranja državnog duga i denominacijskog rizika, jer to je jedan puno veći problem koji primjerice nije postojao u Kaliforniji i e, stoga je vijeće tu donijelo zaključke koji su vrlo korisni kada je riječ o sigurnosti i obrani i o pitanju migracija, prihvatu izbjeglice i tako dalje. Možda bi se onda tu mogao smanjiti taj denominacijski rizik, pa bi onda imali sličnu situaciju kao u Kaliforniji ako dođe do problema. A što se tiče socijalne zaštite, ja bih tu rado dobio podrobnije informacije kada je riječ o nezaposlenosti, o osiguranju protiv nezaposlenosti. Dakle, radi se o nacionalnoj razini. Zatim tu je i komponenta reosiguranja. Dakle, zanima, zanima me da li bi to imalo pozitivni e, stabilizirajući učinak. Hvala. Da, mislim da bismo to trebali učiniti, da bi to bila prava stvara, zato postoje vrlo očigledni razlozi u koje se da neću zalaziti, ali to je u stvari kombinacija stabilizacije i socijalne dimenzije, ali isto tako i su skladnosti sa monetarnom unijom. Naravno, potrebno je ojačati i radnu mobilnost, profesionalnu mobilnost, tako da bi to sigurno bilo vrlo pozitivno. Naravno, to treba još sve tek postaviti i Treba također proučiti trenutačne postojeće sustave, situaciju na tržištu rada, dakle to nije jednostavno, ali moje osobno mišljenje je tako da bi to bilo pozitivno. I na vijeću smo također raspravljali o tome kako bi to bio ispravan način, ispravni smjer kojim bismo trebali krenuti. Zatim vezano uz drugo pitanje. Naveli ste primjer Kalifornije, Teksasa za vrijeme krize 1980-ih godina. Naravno, to je vrlo poučno. Tu se jasno pokazuje kako dobro integrirana monetarna unija može spriječiti lokaliziranu bankovnu krizu i da se ona proširi na cjelokupno gospodarstvo. Mislim da je to bilo 80. godina, tu je došlo do naftne krize i većina banaka u Teksasu e, su patile zbog negativnih utjecaja na gospodarstvo, jer nije bilo više dosta kredita, 20-30 ne ispričavam se. Dakle, tome je bilo tako zato što zakonodavstvo tada nije predviđalo mogućnost da se inozemnim da inozemne e, banke ulaze u teksaške banke. No kasnije je to zakonodavstvo izmijenjeno i omogućeno je i prekogranično djelovanje, došlo je do procvata tržišta i na taj način krize se više nisu priljevale na cijeli bankovni sustav i na realno gospodarstvo i to nam ukazuje i na to da je e, privatna preraspodjela rizika vrlo učinkovita i prije nego što počnemo razmišljati o javnim sredstvima moramo prvo razmisliti o preraspodjeli rizika. Osim toga potrebno je razlikovati između restrukturiranja i drugih oblika zaduživanja jer to utječe na sve i mislim da bi bilo najkorisnije da učinimo sve kako bi izbjegli e, krizu, državnu krizu. To je od velikog značaja, kao što rekao i moj prethodnik. Hvala. U svakom slučaju postoji jedan savezni proračun koji je veći od europskog proračuna. To sam htio napomenuti. Fulvio A sada Fulvio Matušelo, izvolite, imate riječ. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Imam nekoliko pitanja. Moje prvo Pitanje je, ako sam vas dobro shvatio, kvantitativno popuštanje će se okončati, a to će naravno imati različite implikacije, ovisno o tome o kojoj državi članici govorimo. Ako samo zamislite kako će utjecaj kvantitativno popuštanje imati na Italiju, to bi me zanimalo. Što vi mislite? Zatim, rasprava o budućnosti mirovinskih sustava i o smanjenju zaduženosti. O tome se puno raspravljalo u prošlosti i u ESB-u. Naime, SB je izrazila zabrinutost vezano uz Italiju. I smatrate li da je potrebno apelirati na Italiju ili će možda Italija primiti kritiku od strane SBA? Da, već smo na zadnjem vijeću govorili o tome i kada smo donijeli ove odluke, donijeli smo odluke na temelju jedne analize. Smatramo da analiza ide u pravome smjeru i istovremeno smo bili optimistični da će tome doista biti tako. Dakle, naš mandat je da osiguramo stabilnost cijena. Nije bio naš zadatak da se primjerice bavimo time da zaštitimo dobit banaka, pa su nas kritizirali zato što su naše kamatne stope bile preniske i zato što su banke time bile pogođene, odnosno njihovo profitabilno poslovanje. No, to je sve samo kratkoročno. Ili primjerice zaštita interesa osiguravatelja kuća. Tu su svi kritizirali da su kamatne stope preniske, ali koliko ja vidim osiguravatelji se nalaze u dosta dobroj situaciji. I naša funkcija, naš zadatak, naš mandat se ne sastoji od toga da štitimo nacionalne proračune i to je temeljni aspekt naše politike. No, ja sam optimističan da će doći do jačanja gospodarstva i kao što sam već rekao da će se postepeno programi zamjenjivati drugim monetarno političkim mjerama. Dakle, dalje ćemo ekspanzionistički djelovati, kao što ste već rekli. To ste rekli vezano uz reakciju tržišta na našu odluku. Dakle, to nije bila nikakva dramatična reakcija. A drugo pitanje. Mislim da moramo još pričekati prije nego što donesemo odluku Stres testovi će pokazati, ukazati na činjenice. U međuvremenu je bilo puno riječi, no formulacije su se izmijenile i mi moramo vidjeti činjenice prije nego što možemo formulirati mišljenje. Hvala. A sada gospođa Perez. Gospodine predsjedniče, vraćam se na svoje, na moje prvo pitanje. Vraćam se na aferu E, koju je spomenula i Nina Gil i kolega Urtasun. Dijelim s vama i dijelim da monetarna politika treba imati svoje konkretne ciljeve. Ona ne može zamijeniti e, javnu politiku da li je to u domeni e, održivog razvoja ili poticanja ekonomskih aktivnosti. Ali u dobroj praksi e, ova ideja da način na koji nadziremo e, ulaganja koja se provode mogu se razviti dobre prakse Eh, kako zamišljate eh, strategiju eh, središnje banke, izvještavanje i nadzor koje može podržati održiva ulaganja? Kako se to može razviti? kako se može efikasno provoditi nadzor i izvještavanje? znam koji je to kakav je to problem. Mislim da smo transparentni, dovoljno transparentni e, sa našim programom. E, možemo dati e, ukupne iznose održivih ulaganja ali nam svi e, kažu da ne smijemo otkrivati individualne svote jer bi to objavljivanje bi neke e, dionike stavilo u poziciju e, u kojoj bi imali određene koristi iz tih saznanja. Stoga bi se to protivilo našem mandatu ali možemo se poboljšati u sveukupnom izvještavanju. Darius Rozati ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, hvala predsjedniče na eh, vašem dolasku. Imam dva pitanja. Definicija stabilnosti cijena. Znamo da, je, da ESB koristi definiciju stabilnosti cijena da definira e, inflaciju e, iznad ili ispod ili blizu 2%. To se koristi u monetarnoj politici. Ali za svrhe nominalne konvergencije kad e, ocjenjujemo rezultate zemalja koje su kandidati za monetarnu uniju e, SB koristi drugačiju definiciju stabilnosti cijena koristi e, tri zemlje sa najmanjom prosječnom stopom inflacije. Moja sumnja po tom pitanju da tu možemo imati dva, dva različita značenja istog e, termina u ugovoru. U ugovoru govorimo o, stabilnosti cijena, točka. Možete li nam objasniti razliku i do koje mjere je e, razumno da imamo dvije e, definicije za dvije različite svrhe? izravne monetarne transakcije. Niste ništa o tome rekli. Želim potvrdu, potvrdu da je program mm, još uvijek na mjestu i da ESB e ako se e, pojavi potreba da li će to koristiti. Hvala, odgovor na drugo pitanje da, to je prisutno i to je dio našeg e, skupa alata. Odgovor na prvo pitanje da su te dvije stvari sasvim drugačije. ovaj cilj e, blizu, ali malo ispod 2%, je da definiramo cilj e, inflacije u skladu s našim mandatom, a druga stvar je procjena konvergencije potencijalnih e, novih država u našoj monetarnoj uniji. Dakle, svrhe ove dvije definicije su drugačije. Jedna služi za procjenu konvergencije, a druga služi za E, e, mjerenje naših e, ciljeva. Hvala. Da, ali države kandidatkinje želite da njihove stope inflacija konvergiraju ka stopi inflacije eurozone, a u isto vrijeme provodeći monetarnu politiku ciljate da inflacija bude na toj stopi od malo ispod 2%. I naravno ne možete imati dva različita mjerila, ne možete tražiti od kandidatkinja da imaju nižu stopu inflacije kada ulaze u monetarnu uniju, a to je ono što se događa, zar ne? Jer u ugovoru se traži od njih da inflacija bude u blizu e, prosječne inflacije od tri države s najnižom inflacijom. Dakle, to bi moglo biti 0,1. Možete od njih onda tražiti da imaju 0,1 ili tražiti od njih da imaju ovu referentnu stopu od, e, ispod 2%. Pa, isto kao što sam rekao i prije, ove dvije situacije su sasvim drugačije. A taj ta odredba o prosjeku tri države koje imaju najnižu inflaciju tada, ona je, ta odredba je napisana kada je inflacija bila mnogo viša i želimo da zemlje kandidatkinje imaju inflaciju koja će konvergirati prema ovoj ciljnoj inflaciji, a tada se pretpostavljalo da će ta inflacija biti viša kad se to pisala. Ali to su dvije različite stvari. Jedna je konvergencija koja se temelji na monetarnoj politici, a druga je konvergencija koja se temelji na onome što države čine u sklopu svojih neovisnih monetarnih politika prije pridruživanja monetarnoj uniji. Hvala. Gospodine dragi, želio bih vas pitati o odluci Eurogrupe e, vezano za grčki program. Kao što znate, treći program predvidio je 86 milijardi eura i vrlo stroge mjere. Mjere su ostale i postale su još strože, ali ostalo je samo 24 milijarde eura i moje pitanje je, zato što imamo veliki problem sa ovim nenaplativim zajmovima i kao što ste rekli, od njih prijeti određene opasnosti, moramo nekako riješiti tu situaciju. Smatramo da se to ne bi smjelo činiti na štetu dužnika, rekli ste. Imamo 25 milijardi eura na raspolaganju za restrukturiranje banaka, a samo 4,5 milijarde eura je iskorišteno za to. I moje pitanje je da li se slažete da dio preostalog novca bi se mogao usmjeriti ka u fond za nenaplative zajmove kojima bi se riješio taj problem na način da ljudi ne izgube svoje domove zbog toga što su ta sredstva sredstva koja, nisu, koja su neiskorištena. Istu stvar sam pitao prije godinu i pol dana. Sada imamo podatke, imamo sve više tih nenaplativih zajmova i opasnost prijeti ljudima da ostanu bez domova, a imamo 24 milijarde preostalog novca iz trećeg programa. Dakle, možemo li taj novac iskoristiti da pomognemo ljudima? Zanima me vaš odgovor na ovo pitanje. Hvala. Hvala. Ne znam točno ove brojke koje ste spomenuli, ali to nije naša odluka, to je odluka države članice. Da malo probam e, preformulirati vaše pitanje na opći način. Da li se javni novac može koristiti za kupovinu NPL-ova, naplati e, zajmova od banaka? po cijeni gdje banke neće pretrpjeti gubitke i kako bi se zaštitilo ovu drugu stranu u MPL-u. Ali, pa to nije nemoguće jer postoji državna pomoć i nije bilo moguće u drugim državama članicama jer postoje pravila koja e, onemogućavaju takav proces. Gospodine dragi, e, nastavit ću na grčkom. Imamo, kao što znate, odluku komisije od ožujka vezano za uvjete za stvaranje jedne banke kojima bi se riješio ovaj program e, problem nenaplativih zajmova. Ono što pitam je, budući da u trećem programu imamo ovih preostalih 24 milijarde eura, a to je program za spašavanje Grčke, da li bi se taj novac mogao iskoristiti za rješavanje problema sa ovim nenaplatim zajmovima. Pa rekao sam vam, to nije naša odluka, ali čak i da imamo taj novac, ta sredstva, čak kako bi se u načelu mogao iskoristiti, postojali bi problemi koje su imale sve druge države u stvaranju tih banaka koje bi kupovale NPL-ove ne po njihovoj intrinzičnoj vrijednosti, već po cijenama koje nisu tržišne cijene, jer to je jedini način kako biste mogli ispuniti svoje ciljeve zaštite i to nije bilo moguće zbog pravila koje se tiču državne pomoći. Pa imam još jednu minutu. E, želio bih vas pitati vezano za kvantitativno popuštanje. Govorit ću na grčkom. Gospodine predsjedniče, što se tiče kvantitativnog popuštanja, mogli bismo imati i obveznice od grčkih poduzeća, to je nešto drugačije kao program. I moje pitanje je sljedeće. Prvo, kako bismo mogli uključiti grčke obveznice u kvantitativno popuštanje i drugo, budući da ćemo imati program koji će završiti u kolovozu 2018. za ponovnu kupovinu obveznica, hoće li Grčka moći ući u program kvantitativnog popuštanja tada? Pa mislim da sam odgovorio na ovo pitanje već prije. Za ulazak u program potrebno vam je ili izuzeće ili pozitivna procjena održivosti duga i neke druge stvari koje se tiču upravljanja rizikom. Izuzeće će isteći s ovim programom, a u trenutnom aranžmanu nije zamišljena ta, nije zamišljeno to izuzeće. Za nas kako bismo obali DSA, prvo trebamo vidjeti kakvi će biti odgovori parlamenta u nekim državama članicama. Moramo vidjeti kakvu će odluku donijeti upraviteljski odbor FSF-a i onda možemo razmatrati DSA. A u oba slučaja vjerojatno će to biti pozitivno. Dakle, glasanje nacionalnih parlamenta o odluci FSF, dakle, optimistični smo da će sporazum biti proveden i da je to pozitivna vijest za Grčkom A za sada bih zahvalio predsjedniku Dragiju i sada prelazimo na drugi dio sastanka. E, pozdravljam vas kao predsjednika Europskog odbora za rizik. E, odgovorni ste za makro, nadzor mak, makroboniteta u Europskoj uniji. E, SRB će objaviti svoje godišnje izvješće Također su objavljena neka važna izvješća vezana za mikrobonitetne mjere u cijeloj Uniji. Također tu su i preporuke vezane za likvidnost i dugove vezane za investicijske fondove. Ovo izvješće još će proći reviziju, a o tome ćemo razgovarati e, kasnije ovog tjedna. Sada ćemo nastaviti s jednom uvodnom izjavom, a zatim moramo grupirati pitanja jer moramo završiti u 17.45. Predsjedniče, dragi, izvolite. Hvala predsjedatelju. Uvaženi članovi odbora Ekon, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je obratiti vam se kao predsjednik e, Europskog odbora za upravljanje rizikom. Danas se objavljuje ovo izvješće. Ono predstavlja e, izglede e, za rizik i u njemu se razmatraju doprinosi SRB-a. Pokrili smo mnoge teme tijekom naših prethodnih sastanaka i stoga ću se danas fokusirati na dva pitanja. Prvo, želio bih vam reći o najnovijem stanju stvari u makrobonitetnoj politici na nacionalnoj razini. Drugo, makrobonitetna politika na europskoj razini govorio bih o glavnim značajkama najnovijih preporuka SRB-a vezano za likvidnost i rizike u investicijskim fondovima. Kad smo se u studenom bili sastali, četiri nadležna tijela za makrobonite, također i nadležna tijela za Norvešku i Island odlučili su aktivirati e, ciklički buffer. Budući da njihove odluke da Litva, Danska, Francuska i Irska su odlučile da primjene te buffer mjere kao rezultat. Države su odlučile poboljšati otpornost svog bankarskog sektora sa stopama buffera od 0,25 do 2,4%. Smatram da je ova situacija nova referentna situacija, budući da rizici u trenutnom financijskom sustavu variraju od države do države, također i tolerancija na rizik. Očekujemo da će nadležna tijela koristiti ovaj instrument u svakom trenutku. E, fokusiramo se i na aktivnosti u e, tržištu nekretnina Očekujemo da će nacionalna tijela biti aktivna u tom području. Velik dio država članica ima barem jednu mjeru e, za rješavanje ranjivosti u tom sektoru nekretnina. Mnoge države imaju kombinaciju instrumenta kako bi se pojačala otpornost e, e, sektora. Odbor je razgovarao o analitičkim rezultatima financijske studije vezano za komercijalni sektor nekretnina i izdaće o tome izvješće tijekom sljedećih mjeseci. Nadam se da ću vam to moći više o tome reći na sljedećem sastanku. Vezano na naš rad na sektoru investicijskih fondova, prije godinu dana spomenuo sam u ovom odboru određene rizike koji bi mogli proizaći iz rastuće uloge investicijskih fondova u financijskom posredovanju. SRB je razmotio rizik vezano za likvidnost e, i smatra da su oni e, važni. U veljači ove godine SRB je objavio svoje preporuke vezano za ove probleme u financijskoj stabilnosti. Dvije institucije su to, tu uključene, Europsko tijelo za sigurnosnice i Europska komisija. ESMA treba e, dati svoj nadzor i smjernice vezane za mikrobonitetne okolnosti. Regulatorni okvir treba također ojačati i stoga preporuča se da Europska komisija predloži nove zakonodavne inicijative. Naša prva zabrinutost proizlazi iz činjenice da stanje instrumenata za upravljanje likvidnosti koji su na raspolaganju varira u velikoj mjeri u Europskoj uniji. E, instrumenti za mjerenje likvidnosti su važni. E, SRB ne želi nametnuti korištenje određenih instrumenata investicijskim fondovima, želimo osigurati da isti skup alata bude na raspolaganju u svim državama članicama. Drugo, SRB identificira i potrebu da se ojača testiranje, i kultura testiranja likvidnosti u postojećim fondovima. Zbog toga preporučamo da jesmo razvije nove smjernice za provođenje tih stres testova. Također smo preporučili da otvoreni alternativni investicijski fondovi koji se bave manje likvidnim manje likvidnom imovinom mora dokazati da njihov sustav može opstati u uvjetima prenapreznutog tržišta. oni nisu koristili te alate i važno je da nedostatak smjernica ne dovede do manjka aktivnosti. SRV je predložio da smo razvije takve smjernice. Nedostatak harmoniziranog okvira za izvješćivanje u državama članicama je preporuka, je prepreka za trgovanje sigurnostnicama. SRB toga preporučio da Europska komisija da legislativni prijedlog za okvir za izvješćivanje na razini Europske unije. Preporučujemo da se to provede što prije. Spremni smo podržati ih u tome i nadamo se da će Europski parlament odigrati svoju ulogu u zakonodavnom procesu. E, I dalje pratimo aktivnosti u investicijskom sektoru, u bankarskom sektoru kako bismo procijenili trendove kao dio ovog procesa odbor je razgovarao o trećem dodatku e, monitoringa za Europske banke koji će biti objavljen u rujnu. Gospodina Pervez su nazvačili našem e, prethodnom sastanku odbora i nadamo se da će gospodin Balcu i kolegama biti od koristi to što su udjelovali na našem sastanku. Hvala na vašoj pažnji, sada sam spreman za vaša pitanja. Hvala. Hvala. Hvala na ovom pristupu. I izvjestitelju, sada će su izvjestitelji dobiti riječ. Izvolite, Burkhard Balc. Poštovani predsjedniče, hvala na ovome uvodu i ja bih se zahvalio na tome da smo gospođa Prvan Špres i ja pred prošlog četvrtka u Frankfurtu mogli prisustovati na sastanku uprave. Mislim da je za nas to bilo vrlo važno i također cijenimo što ste došli kao predsjednik SBA p-a ovdje k nama. Već osme godine ste na čelu SBA p-a i to imate dvostruku ulogu. S jedne strane ste predsjednik Europske središnje banke, a s druge strane ste predsjednik i Europskog odbora za sistemske rizike. Dakle, to je automatska funkcija koju dobivate kao predsjednik Europske središnje banke, iako je i ovaj zadatak već sigurno vrlo zahtjevan. Ja smatram da jako dobro obnašate obje funkcije i naravno e, tu je i jaka uloga e, praćenja Europske središnje banke, no postoji opasnost da se ona potisne u drugi plan. Mislim da je isto tako potrebno usmjeriti veću pažnju kada je riječ o jedinstvenom stabilizacijskom mehanizmu. Naime, potrebno je osigurati veću transparentnost u svakodnevnom radu, jer to samo može ojačati institucije i naravno može pridonijeti većoj zastupljenosti u javnosti. Sigurno je i Europska središnja banka već razmatrala pitanje kako krenuti u reviziju uredbe o ESB-u. Stoga moje pitanje kako bi e srb u mogli dati veću vidljivost e, nego do sada i kako bi mogli e, jače u javnosti predstaviti njegov rad. Dakle, ne samo kada je riječ o europskim institucijama, već i o europskim građanima. Dakle, potrebno je zastupiti jače SFS e u javnosti. Puno hvala. Sada gospođa Perez, izvolite. E, hvala lijepa. Neću se vratiti na ovu posjetu prošlog tjedna e SRB-u. Mislim da je to važan doprinos Mm, e, našem radu i kao su izvjestiteljica vam zahvaljujem na ovoj mogućnosti koju ste nam dali. E, nadam se da to neće biti posljednji puta. Dva aspekta želim naglasiti. Vi ste e, rekli mm, da, da nećemo govoriti o Brexitu ovdje, mislim mm, e, da uvjeti u kojem se odvijaju pregovori mm, sa e, Ujedinjenom kraljevinom e, imamo tu monetarne probleme koji mogu dovesti do poremećaja na tržištu. Kako vi gledate na tu stvar? A što se tiče aspekta o kojem ste mnogo govorili u uvodu, o, o rizicima likvidnosti mm, i um, investicijskim poduzećima. Mi sada, eh, eh, komisija sada priprema eh, nadzor tih investicijskih poduzeća E, pitanje je koliko se e, bazilski, propisi mogu primijeniti na to. Da li nam možete nešto reći? E, koji su o tome koji su glavni elementi koji moraju biti uneseni u ove zakone? Govorite, govorili ste o, o rizicima likvidnosti E, ti e, rizici su značajni za europsko tržište. on, uh, <clears throat> Što se tiče prvog pitanja, mm, mm, mm, SRB e, treba imati veću vidljivost. Mi ne trebamo promijeniti način upravljanja. Trebamo sjesti za stol i vidjeti e, koje inicijative bi želio poduzeti Europski parlament. Onda ćemo to brzo primijeniti. Ako, na primjer, e, želite da e, se imamo veću izloženost financijskim tržištima, to, tu imamo sinergije sa drugim članovima upravnog odbora ESRB-a, to možemo koristiti. E, što se tiče vidljivosti, moramo e, e, dati popis inicijativa, recimo financijska tržišta ili zahtjeve Europskog parlamenta. I to se, to se može lako učiniti. To je najbolji način da povećamo vidljivost. Neću, neću komentirati o prijedlogu da se promijeni upravljanje. Ako želite da i to raspravimo, mogu i, i o tome dati komentar. Što se tiče Brexita, E, rekao bi to, bih da to ovisi u velike o tome kako će se to voditi. U prvom e, razgovoru o Brexitu e, mi smo bili jako, jako oprezni jer smo htjeli vidjeti kako se stvari odvijaju. Nismo željeli se miješati u pregovore. Rasprava na tom sastanku je bila vrlo poučna jer smo vidjeli da vidimo da e, vidjeli smo da možemo o tome raspravljati a da se ne miješamo u pregovore mi smo stvorili, e, osnovali jednu tehničku radnu skupinu zajedno sa e, Središnjom bankom Engleske. Uzeli smo obzir i tvrdi Brexit pri tome. E, što ćemo učiniti u tom slučaju. E, rasprava o Brexitu e, će postati sve češća u SRB u mjesecima koji nadolaze. Kad govorimo o samoj substanci stvari, to ovisi o tijeku pregovora. Ako gledamo na, stvarni, na učinak na stvarnu ekonomiju Brexita, Eh, on će biti ograničen. Eh, to u, ukupno će to biti u, ograničeno. Neki dijelovi Europske unije će više trpjeti od toga i to kratkoročno. I, i to kratkoročno. Eh, teško je predvidjeti koje će biti financijske posljedice procesa koji neće dobro teći koji će se izjaloviti mm, hard Brexita. Moramo osigurati da e, e, integritet da branimo e, integritet jedinstvenog tržišta. Sve slobode, kao što su rekli vođe, moraju biti netaknute moramo um, paziti da ne stvorimo uh, rizike za financijsku stabilnost u pregovorima. Uh, ja mogu vas izvještavati o uh, našim stanovištima, o Brexitu, kad god to parlament zatraži. O točkama o kojima se ne smije pregovarati ili ne može se popustiti. Zaduženost investicijskih fondova i o e, vjerujemo da moramo imati razne e, instrumente likvidnosti. E, to će o, o, malo utjecati na pritiske ako dolazi do nekih nepravilnosti na tom području, moramo imati instrumente da to spriječimo. E, e, stres, likvidnosti mora igrati ulogu na tom području. Što se tiče zaduženosti i smjernica, u, mm, to trebamo razviti. To uključiti dizajniranje, kalibraciju i provedbu potencijalnih granica zaduženost u alternativnim investicijskim fondovima. Hvala lijepa. Notis Marijas ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. E, spomenuli ste funkciju raznih e, e, Govorim o fondovima osiguranja. Oni su vrlo važni za sistemsku stabilnost i funkcioniranje gospodarstva. Pitanje e, što se tiče osigurateljskih fondova u, Grčkoj. Ti fondovi su PSI-om uništeni. E, e, pretrpjeli smo gubitak od 12 milijardi eura. 24 e, milijardi eura su ostali od e, paketa 86 milijardi. E, da li se tih 14 milijardi mogu koristiti za rekapitalizaciju osiguravateljskih fondova? Onda bi oni mogli dobro funkcionirati a mirovine e, se neće smanjati od 1. siječnja 2019. To je spomenula tu mogućnost Euroskupina. Vlada kaže da nakon završetka programa u programu pojačanog nadzora vlada će moći odlučiti da ne provede e, smanjenje e, mirovina od siječnja 2019. Da li je to odluka Euroskupine? E, vlada je u prijašnjim akcijama imala obvezu da smanji e, mirovine od 1. siječnja 2019. Je li moguće da se to izbjegne? Moramo se držati teme. Govorimo o e SRB-u. gospođa Scott Cato. Hvala lijepa predsjedniče. U veljači 2016. SRB je da e, stres otpornosti mirovinskih fondova je u pitanju. Komisija odgovorila na pitanje parlamenta test e, na CO2 bi mogao utjecati na financijski sustav. E, Od države financije je zatražio uvođenje evropskog testa a, pritiska uličnog pritiska kako bi se odredili rizici. E, s obzirom na to da imamo e, opet e, entuzijazam za e, održive financije, kako se odnosite prema tim testovima stresa? Dva pitanja, kao što sam, to nije naša odluka. I kao što smo već prije rekli, ono što e, je e, zbog čega je teško koristiti javni e, novac za rekapitalizaciju privatnih poduzeća, to je u nacionalnoj nadležnosti. Isto se tiče drugog pitanja reza mirovina, mirovina mi nismo u, u toj e, raspravi. To je e, ugovor, stvar ugovora između grčke vlade i država članica. A drugo pitanje od države fina, financije. ESRB e, je, će govoriti o toj temi, razvit će metodologiju za analizu scenarija koja će potaće naše analize kako bismo ocijenili rizike klimatskih e, promjena e, zajedno sa e, SRB-om i ESB-om radimo na ozelenjavanju i to je naša tema. Dati ćete sljedeće godine prijedlog. Koji su rokovi za to? To će biti ključna tema. Svačam to da morat ćemo vidjeti e, što će nam ta skupina dati, e, a onda ćemo govoriti o rokovima. E, upravo mi kažu da smo s njime tek počeli. Bernard Monod. Bonjour, monsieur le Dobar dan, predsjedniče. E, e, trgovinski rat e, koji vrodi SAD protiv europskih poduzeća, što je pravno neopravdano. BNP Paribas u 2014. je bila kažnjena sa 9 milijardi dolara na bazi ekstrateritorijalnih ovlasti SAD-a E, to se može sada primijeniti na bilo koju europsku banku. E, e, MREL još nije ustanovljen i to ne klijenti koji budu pogođeni tim mjerama će biti teško pogođeni. To će dovesti do panike banaka u Europskoj uniji. U veljači 2018. E, smo vidjeli e, prov, odluka SAD-a protiv Latvijske banke, čak i e, ruske banke su pogođene tim mjerama. recimo tužba protiv tvrtke Rusala. To se protivi međunarodnom pravu. Amerika e, postavlja u pitanje sada sankcije protiv Irana. Europa e, će biti kažnjena za djela koja nije počinjela. Komercijalne banke Europe i e, njihovi klijenti će biti kažnjeni ako posluju sa iranskim bankama. Sada govorimo i o američkim sankcijama sankcijama protiv pet e, poduzeća e, u Evropskoj uniji koji e, posluju sa Rusijom. Mm, radi se i o, Nord Streamu 2. Molim, sjetimo se pada Enrona 2002. Pitanje je predsjedniku. Ne možete dalje govoriti, oprostite. Čekamo odgovor gospodina Dragija. We Nismo o tome raspravljali još. To je jasno da je problem. Mislim da ste ukazali na jedno vrlo relevantno pitanje. Nadam se da se to neće dogoditi, ali ako se to razvije u situaciju iz koje će proizaći veliki rizici za financijsku stabilnost, onda će SRB morati razgovarati o tome što činiti kako bi se ublažili ili spriječili ovakvi rizici. Hvala. Hvala, ispričavam se, Matt Carty. Hvala predsjedatelju, dobrodošli opet gospodine dragi i hvala na vašim uvodnim komentarima. Želim na početku reći da nisam zadovoljan sa odgovorom na nalaze našeg ombudsmana vezano za nepravilnosti, vezano za članstvo gospodina Dragija u G30 i sada bih pozvao da se prekine taj jasni sukob interesa prije nego što ombudsman pošalje to pitanje pred parlament. A moje pitanje vezano za vas kao predsjednika SRB-a tiče se mogućnosti šoka za irsko tržište nekretnina. Međunarodne financije pogone ovaj mjehurić gdje rastu cijene nekretnina i stanova u Irskoj. Govorio sam o tome prošle godine a vi ste rekli da je rješenje za to leži u lokalnoj politici, a u slučaju Irske to je vezano za socijalne e, stanove. A sada imamo rizik da desetine tisuća restrukturiranih hipoteka neće biti održive ako im se podignu kamate, a drugo je rizik ekonomskoj stabilnosti koji proizlazi iz e, ovog tržišta nekretnina i kojima su uzrok i ti investicijski fondovi koji su napuhali taj e, balon. Dakle, moja pitanja su, možete li reći kakvi je potencijalni učinak e, izmjenjenih e, kamatnih stopa na irsko tržište nekretnina i kakve su vaše preporuke da se ispuše taj mjehurić e, nekretnina na uredan način i što e SRB namjerava učiniti, da li namjerava izdati neko mišljenje ili upozorenje Irskoj vezano za rizik koji predstavlja ova situacija? Hvala. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedniče, dragi, imam pitanje vezano uz Brexit od jučerašnjeg dana. Nakon jučerašnjeg sastanka znamo da ako ćemo slušati Britance, da će doći do scenarija istupanja i sa jedinstvenog tržišta i da će ostati samo tržište roba. Dakle, zanima me kako vi to ocjenjujete, dakle da će doći i do napuštanja jedinstvenog tržišta, kako mislite da će to utjecati na stabilnost europodručja? Zatim, e, veliki dio e, poslova se odvijalo preko Londona i kakve utjecaje očekujete po tom pitanju? I treće pitanje, nakon napuštanja Ujedinjene kraljevine, Europska e, Engleska središnja banka će imati, hoće li oni dobiti status promatrača u esb u Hvala. Thank uh, uh, Hvala. Vezano uz prvo pitanje. Irska središnja banka je upravo povisila svoj pufer sa 0 na 0,1% prošloga tjedna, dakle to je jedan od odgovora na to pitanje, ali se ukupno gledano to pitanje će također biti razmatrano i u drugom kontekstu kada vidimo što će se dogoditi sa nekretninama. Vidimo da je tržište nekretnina u velikim gradovima pod velikim pritiskom, također i u nekim drugim državama. Isto to vrijedi i za komercijalne nekretnine. A vezano uz prvo pitanje, nakon analize provedene 2016. EFSF izdao je preporuke za osam zemalja, odnosno upozorenja. Naime, utvrdilo se da je došlo do velikog porasta troškova stanovanja, a što se tiče komercijalnih nekretnina, tu je situacija još napetija. i tu se najviše ocrtava taj fenomen. Dakle, e, komercijalne nekretnine su najizloženije utjecajima zato što ulagači naravno žele ostvariti profit. Stoga su cijene jako porasle i kada to usporedite sa drugim tržištima možete vidjeti da tu postoje veliki rizici kada se radi o premijama. Naravno da su banke vrlo važne, ali i e, uloga preko graničnog financiranja i tog sektora ima važnu ulogu. Dakle, i nebankovni sektor i prekogranično financiranje imaju vrlo velik značaj i vrlo je važno utvrditi da li e, se e, mogu staviti na raspolaganje novi makrobonitetni instrumenti kada se radi o nebankovnom sektoru i primjerice nekretninama. Sad bismo li mi trebali razmotriti o makrobonitetnim instrumentima za nebankovni sektor, to je važno pitanje. Jer to su često institucije koje vrlo sliče bankama. To su uglavnom nekakve posredne financijske institucije. Toliko o prvom pitanju. Zatim drugo pitanje. Mislim da je još prerano odgovoriti na njega. Ne mogu se sada osvrnuti na mogućnosti koje su možda već spomenute, ali koje se još ne koriste. Dakle, ako se radi o integritetu jedinstvenog tržišta i njegovoj zaštiti, onda moramo imati na umu i sve posljedice, ali i pregovore. No, još nemamo konačni rezultat pregovora, tako da moramo pričekati prije nego što možemo donositi konkretne izjave. Zatim, promatrački status Europske središnje banke, odnosno promatrački status Engleske središnje banke, to je još jedno pitanje o kojem još nismo razgovarali. Hvala. A sada gospodin Burkhard Balc. Hvala. Imam vrlo kratko drugo podpitanje. Naime, unutar SFS-a postoji velika kompetencija središnjih banaka, što je naravno jako dobro, ali pri tome postoji i opasnost jednostranosti, odnosno jednostranog know how a Stoga, moje pitanje, gospodine dragi, bismo li ovdje trebali jedan širi krug stručnjaka, dakle ne samo stručnjake središnjih banaka, možda bismo onda mogli e, konzultirati i stručnjake nadzornih tijela. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro nam došli gospodine dragi. Mislim da vaše izvješće iz 2016. godine da je ono postalo vrlo popularno u Europskom parlamentu. Izvješće na vlastitu inicijativu o financijskim učincima. Tu se također počuje na središnju banku. Dakle, parlament je tu pokušao ukazati na sistemske rizike. Dakle, unutar ovog regulatornog okvira. No, čini mi se da vi baš niste toliko oduševljeni time. Čini mi se da ste to skroz smetnuli suma. Dakle, kako vi vidite razvoj stvari? Uh, Mislim da bismo trebali nastaviti takvu praksu izrade izvješća i možda bi se tu mogli i Europska središnja banka mogla nadovezati. Dopustite mi da odgovorim. Dakle, oni s pravom glasa Dakle, samo tri e, članica od 37 imaju pravo glasa. Dakle, mi nismo ti koji će reći e SFS-u e što treba činiti. Dakle, tri predsjedavajuća savjetodavnog znanstvenog odbora i tehničkog odbora i još tri nadzorna tijela. Dakle, to jesu središnje banke, ali ne samo središnje banke. Htio sam samo uputiti na to da tu postoje određene varijacije, no isto tako potrebno je još nešto napomenuti. Na nacionalnoj razini 19 država članica, odnosno njihove središnje banke, određuju nadležna nadzorna tijela koja su zadužena za makrobonitetne mjere. I kada sve to sagledate, čini mi se da se možemo osloniti na neovisnost središnjih banaka. One jesu neovisne. Neovisnije od drugih tijela. I mislim da je sastav ESFS-a sasvim dobar. A što se tiče ovog drugog pitanja, moram reći da mi nije bilo sasvim jasno da smo bili toliko suzdržani po ovome pitanju. Odgovorit ću vam samo vezano uz SFS. Prijedlog Europske komisije sa je povezan sa prijašnjim prijedlogom znanstvenog odbora i kada pogledate metodiku, to je vrlo dobra metodika za analizu scenarija. Dakle, mi imamo tu radnu skupinu i ona se bavi različitim scenarijima, različitim metodologijama, pa ćemo u koncu vidjeti koje alate ćemo koristiti. No naravno, ako vi imate vlastite ideje kako jedna institucija poput SFS-a koja se bavi rizicima i koja predlaže različite instrumente, dakle kako bi se ona mogla drugačije postaviti, naravno mi smo otvoreni prema takvim prijedlozima. Hvala. U izvješću se govori ne samo o metodologiji, nego i o instrumentima za suzbijanje rizika, primjerice zahtjevi kapitalnih tržišta, ograničavanje rizika i tako dalje. Dakle, to mi također želimo ugraditi u ovo izvješće. Dakle, SFS tu nema mogućnost e, nekome nametnuti takvu novu metodologiju. Dakle, radna skupina koja radi na tome pitanju e, prima preporuke i ideje koji bi se instrumente mogli ili trebali koristiti ali prije svega mi razvijamo metodologiju, a potom nakon analize situacije možemo preporučati nove instrumente. Da, hvala, ali ja mislim da je to ipak presporo, jer zakonodavci su ponekad jednostavno prespori, presporo djeluju. Pa pokažite malo veću nestrpljivost, veću inicijativu. Hvala. Hvala predsjedniku Dragiju na tome što je danas bio ovdje s nama u svojoj dostrukoj funkciji. Time možemo zaključiti ovaj sastanak. Idući sastanak održat će se u srijedu u 9 sati ujutro.